Chers collègues, je vous suggère de Dobro jutro, dragi kolege. Moramo započeti s radom jer e, već malo kasnimo, a isto tako e, moramo se pozabaviti još jednim mišljenjem kojim smo nismo mogli pozabaviti jučer. Prelazimo e, sada na rezoluciju protiv govora mržnje i zločina iz mržnje. To je i odgovor, jedan od odgovora e, s naše strane na ubojstvo e, kolege Adamovića. Tko se želi javiti po pitanju te rezolucije? Evo kolega Peter Kaiser se želi javiti za riječ. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege, pozdravljam e, da činjenicu da je ovdje odbor regija krenuo jednu hitnu i nužnu inicijativu koja pokazuje da na E, lokalnoj, e, regionalnoj i nacionalnoj razini e, i kao i na svim drugim razinama danas se može suočiti sa mržnjom i govorom mržnje. Juče smo već govorili o netolerizmu, netoleranciji, čak i napadima i atentatima koje smo vidjeli više puta u posljednje vrijeme. Stoga plediram za zajedničku inicijativu svih zemalja članica protiv mržnje na internetu. Zakonodavne kompetencije su jedna stvar, ali potrebne su nam i preventivne mjere u području odgovornosti medija, kompetencija medija, izgradnje svijesti o, iz doma, iz škole, na radnom mjestu i posvuda. Naime, ne može i ne smije se dogoditi da u jednom društvu se postupa putem socijalnih medija samo mržnjom, a tu da su ljudi potpuno nezaštićeni. Stoga pozdravljam što je odbor e, regija apelira na sve nositelje odgovornosti, s jedne strane u samoj politici, e, kako bi e, se osudila svako izražavanje mržnje, ali apeliram i na nas same ali i na to da posvuda gdje se mogu poduzeti mjere e, da e, mediji i pravosuđe i sve druge institucije zajedno surađuju i prekogranično u ovom pitanju. Evo jedan mali primjer e, iz Austrije u okviru naše konferencije u zajedničkoj radnoj skupini između federacije i e, pokrajina kako bismo se svim snagama borili protiv mržnje na internetu. Izrečito zahvaljujem e, što odbor regija, time i mi svi zajedno preko svih državnih granica prepoznajemo da je mržnja na internetu nešto što se, čime se moramo baviti svim svojim snagama i svim zakonskim i drugim mogućnostima. Hvala, gospodin Woźniak. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Uvaženi kolege. Za to, że... Prije svega dopustite da iskoristim ovu priliku i zahvalim svima na stavljanju ove rezolucije na dnevni red. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem svim e, e, političkim e, skupinama na uključivanju ove rezolucije u naš rad. S jedne strane, to je jedan znak sjećanja i na našeg prijatelja i kolegu gospodina Adamovića, no to je i jedan dokaz naše predanosti odboru regija i naš doprinos ovoj temi, temi o govoru mržnje u e, javnom prostoru. Želim vam ukazati jednu stvar koja nam je posebice važna. Naime, svaka strategija poput ove e, potiče na razmišljanje i ta razmišljanja e, odnose se na cijelo naše okruženje i važno je izvući odgovarajuće zaključke iz tog razmišljanja. Stoga se nadam da e, i naša rezolucija doprinosi takvim zaključcima te govori o ovoj temi na široki način. Važno je govoriti ovdje o odgovornosti e, posebice nas političara. Političari su često uzori, možda dobro ne uzori u svakodnevnom e, životu, no svakako uzori za određeni način života. Kada e, kada ljudi koriste govor mržnje često e, se opravdavaju time što su se ugledali na političare koji koriste taj diskurs. Stoga političar ima veliku odgovornost, a i mediji također. Zaključno, želim reći da je ovo vrlo važno pitanje i stoga sam e, doista sretan e, što je uključeno u ovu rezoluciju. Nadam se da će e, ova rezolucija ostaviti dojma i na naše stanovništvo u našim zemljama. Znam da bi se to i kolegi Adamoviću svidjelo. Zahvaljujem. Puno hvala. Sada dajem riječi e, kolegi Jetenu. Kolegici Jetenu. Zahvaljujem. U ime nizozemskog izaslanstva želimo podupriti ovu rezoluciju. E, ovo je E, u nedavna vremena smo imali nekoliko političkih ubojstava i u Nizozemskoj. Zbog čega je zemlja e, završila e, u znatnim političkim nemirima. Stoga je doista pozitivno što odbor regija šalje ovako pozitivan, snažan signal svim građanima u cijeloj Europi. Ljudi moraju moći obavljati svoje poslove na siguran način i e, biti sigurni kad izražavaju svoje mišljenje. E, žalosno je dobiti nagradu zato što e, se nekome prijetilo, međutim to je svakako priznanje i put prema promjeni iz ove situacije. Kako bi se širila svijest da ono što e, se čini u ovom pogledu može doista utjecati na e, ljude na koje se to odnosi. Zahvaljujem. E, ja također mislim da ova rezolucija protiv govora mržnje je izrečito dobra. Svjesni smo opasnosti mržnje i širenja govora mržnje na e, lokalnoj i na drugim razinama, naime posebice na lokalnoj razini borba protiv mržnje i netolerancije u društvu treba slati pozitivan signal, no također trebamo reći da postoje i brojne inicijative u društvu koje se aktivno e, zalažu za toleranciju i protiv mržnje. E, možda smo ih trebali jasnije po e, imenovati u ovoj rezoluciji jer oni su zajedno s nama na prvim linijama ove borbe pa sam zato e, podnijela amandman u tom smislu pa bih zamolila i plenarni saziv da me podupre u tim amandmanima. Hvala. Sada ko, kolega Ortil. Zahvaljujem. Predsjedniče, uvaženi kolege, podupiramo ovu rezoluciju koju vidimo, koju smatramo posebno važnom e, u ovom trenutku. Nadam se da će to biti važan korak e, za cijelu Europu da shvati e, koju moć ima riječ. Riječ može imati pozitivnu pozitivni učinak, no riječi mogu imati i negativne, snažne negativne posljedice. Čuli smo brojne e, tople riječi suosjećanja e, iz cijele Europe i iz cijelog političkog spektra. E, kolega Adamović, žrtva je počinitelja E, koji je zapravo psihički bolestan, ali to treba isto uzeti u obzir i sjetiti se kad god nešto izjavljujemo ili e, govorimo nešto trebamo se držati činjenica a ne emocija jer to inače neće nikamo nas odvesti kao što smo već rekli posebice mi kao političari moramo snositi tu odgovornost moramo uvijek e, biti svjesni koje poruke šaljemo medijima i moramo se sjetiti da nažalost e, isto to se odnosi i na mlade e, i djecu i moramo ih obrazovati o govoru mržnje e, i iz toga trebamo krenuti od samih početaka. Hvala kolega Rob Jontman ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Steunen wij eh, voluit ook deze resolutie. I eh, zato kao što smo upravo čuli u potpunosti podržavamo ovu rezoluciju. naša politička skupina eh, mora se s ovim složiti. Iako imamo različite političko mišljenje, svejedno se s ovim slažemo. Naime, kada govorimo o mržnji i nasilju, ovdje postoje granice koje su prijeđene, a to nikada nećemo moći prihvatiti. Jako također zabrinjava da gradonačelnici e, se eto nalaze u opasnosti. Gospođa e, Jetin je upravo rekla kako je ponekad potrebno da bi ti ljudi normalno radili da i rade u pospolitsku pratnju tome se apsolutno protivimo. A sada Donato Toma ima riječ. Grazie Presidente. Appoggio questa... Hvala lijepa. Podržavam ovu rezoluciju. I e, ja sam uložio amandman kako bi ojačali devetu točku ovog e, rezolucije. Govorimo ovdje o mržnji koje se anonimno predstavlja dakle, na društvenim mrežama, a društvene mreže moraju eh, učiniti nešto kako bi se eh, spriječilo tako ponašanje društvenim mrežama. To je prvi korak ove rezolucije. Eh, ljudi dobro znaju da kada netko može djelovati anonimno, onda se tu podržavaju e, najgori instinkti i onda se ti instinkti koje se tako anonimno predstavljaju ti, dakle najgori instinkti jednostavno eksplodiraju. Dovoljno je eto da se nešto provjeri putem osobne iskaznice. To radimo za toliko drugih stvari. Zašto ne bismo mogli podviravati to i na društvenim mrežama? Jer sada iz tog razloga tražim svih i to i tekako tražim da podržite ovu rezoluciju. I sada za kraj ga tanor Arnau kao posljednji kolega na ovu temu. Hvala. Što se tiče e, motiva i s kojeg sam povukao amandman na e, drugi e, članak jest razlog gdje smo pokušavali se tražiti dakle da politika postane ona mjesto gdje će se raspravljati a razlog dakle zašto sam ja ukinuo, povukao moj amandman je da je on bio jako sličan e, kolegama, e, poljskim kolegama Vosnjaku i e, laki koji su uložili taj amandman. Uz poštovanje prema tome što su oni Poljaci i radi sličnosti naših amandmana e, povukao sam svoj. A Europa mora nešto učiniti kako je prisilile na to da se podsekne borba protiv podsticanja mržne. Hvala lijepa. A sada E, evo, završili smo na kolega Schneider, sve želi reagirati. Hvala. Prije nego što pređemo na glasanje, imam prijedlog e, za amandman uz amandmane koji su izneseni sada. Nemamo izvjestitelja, pa je malo čudan postupak, ali dobro, neobičan e, Ja bih govorio o točki četvrtoj, nema u točki četvrtoj smo jasno rekli da zbog e, ubojstva kolege Abramovića. Upućujemo na to da brojni gradonačelnici, brojni kolege koji su prisutni u e, ovoj dvorani su e, mete i govora mržnje i fizičkog nasilja, da su izloženi takvoj nasilju. To je središnji e, iskaz, no e, imamo još i jedan amandman gdje e, se spominje i navođenje inicijativa E, civilnog društva i drugi dionika ovdje. E, ja bih predložio međutim da se ovaj tekst gospođe Hone e, stavi kao nova točka sedam, a ne u točku četiri. Dakle, to je moj prijedlog, moj amandman uz ovaj uz tekst rezolucije. Hvala. Evo možda bi autorica, gospođa Hone, htjela nešto reći. Da, ja se slažem s time E, jer oba sadržajna cilja bi time bila e, obuhvaćena, to je u redu. E, zahvaljujem. Dakle, <clears throat> predlog kolege Šnajdera dodat ćemo kao pod amandman amandmana četiri, Amandman prvi, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman drugi, E, je amandman koji nećemo razmatrati upravo povučen kao što smo to čuli. Amandman treći tko je za, protiv, usvaja se. A sada amandman četvrti. Najprije glasamo o prijedlogu gospodina Šnajdera, a to je da se cijeli taj amandman podijeli. Tko je za, tko je protiv, usvaja se. Sada glasamo o amandmanu četvrtom na način na koji je izmijenjen. Tko je za, tko je protiv? Usvaja se. Amandman peti. Gospodine Toma. Hvala. Ja sam eh, predstavio amandman šesti, međutim namjeravam ga povući jer zahtijevam da se e, koncentriramo dakle na peti amandman koji je vrlo sličan mom šestom amandmanu koji povlačim ovom prilikom. Hvala lijepa. Glasamo sada o amandmanu petom. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman šesti je dakle upravo povučen. Prelazimo na amandman sedmi. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Prelazimo sada na glasanje o rezoluciji u cjelini. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? rezolucija je usvojena i to jednoglasno. Hvala lijepo. Dragi kolege, prelazimo sada na naš već tradicionalnu raspravu o dakle temi koja je interesantna za regionalne i lokalne vlasti na europskoj a, europska tema. Dobili smo jako puno prijedloga, nismo mogli se E, usmjeriti na sve od njih jer nemamo toliko vremena. Od, na konferenciji predsjednika izabrane su tri teme koje ćemo sada raspravljati. A prva tema je suradnja s moldavskim lokalnim i regionalnim vlastima. I jako mi je drago da smo tu temu stavili na današnji dnevni red. Kao što znate, odbor surađuje e, redovito putem naše strukture e, za orijentalno partnerstvo e, sa moldavskim vlastima, a Moldavija će opet supredsjedavati tim tijelom 2022. godine. Zahvaljujem udruženju lokalnih i regionalnih vlasti Moldavije. Njihovi predstavnici su danas s nama, a u utorak poslje podne razgovarao sam s njima upravo o suradnji između naša dva tijela. Radimo to putem povjerenstva CIVEX, a isto tako i e, imali smo druge instance gdje smo mogli razgovarati, primjerice našem sastanku na vrhu u Bukureštu ili pak tijekom tjedna e, za lokalne i regionalne vlasti. A sada e, predajem riječ gospodinu Tevanu koji će dobiti riječ. Zahvaljujem. Uvaženi kolege, kao podpredsjednik Rumunjske udruge gradova, želim nešto reći o tome kako bi odbor regija mogao e, poduprijeti europski put Republike Moldove. U proteklim godinama Moldova je učinila mnoge napore putem e, u smjeru decentralizacije i E, tu također možemo navesti povelju o samoodređenju, promjenu pravnog poretka zemlje kako bi se poboljšala autonomija regija. Tu se može u tom kontekstu spomenuti i poboljšanje e, nadležnosti lokalnih tijela te i određena razina fiskalne decentralizacije. U posljednjim godinama e, govoreći o lokalnoj autonomiji usvojen je cijeli niz pravnih akata koji su bili prilično važni u smislu reforme javne uprave. 2016. provedene su neke reforme koje e, su imale velikog utjecaja i na e, nacionalnoj i na međunarodnoj razini, te također nastavljamo napore u smislu jačanja lokalne demokracije, te e, jačanja prednosti ovim Eh, ovom putu koji sam navedao. Što se tiče jačanja lokalne demokracije, eh, Moldova se može smatrati eh, pričom o uspjehu u zemljama istočnog partnerstva, stoga Republika Moldova ima posebni status. Tu također se pojavljaju i neke liberalne tendencije na razini lokalne uprave. Lokalne vlasti u Moldovi nemaju dovoljno ovlasti za sve ono što bi željeli poduzeti na lokalnoj razini, zato je potrebno promijeniti pravni okvir kako bi lokalne vlasti u Moldovi se mogle e, uključiti u nove, e, u nove aktivnosti i proširiti krug svojih nadležnosti. Takvi inicijative za decentralizaciju su važne, posebice u zemljama koje su bile u sovjetska vremena snažno centralizirane. Mnogi od elemenata koji su navedeni na putu decentralizacije nisu ispunjeni, tako da treba još eh, poduzeti dodatne napore u tom eh, smjeru. E, Decentralizacija na lokalnoj razini u jednom trenutku se zaustavila i sadašnja stranka na vlasti bi zapravo bila više za centralizaciju nego decentralizaciju. Lokalne i regionalne e, udruge važne su e, kontaktne točke za moldavske vlasti. Stoga ovaj forum doista može širiti dobre prakse za zemlje istočnog partnerstva. E, mi našim partnerima u Moldovi možemo dati neke pregovaračke ovlasti e, kako bi lokalna uprava dobila e, više ovlasti na svojoj razini. Parlament je nedavno izrazio potporu lokalnim vlastima u Moldovi putem nedavne revolucije nedavne rezolucije, a pogotovo polovica naših građana e, želi da zemlja krene europskim putem, posebice mladi ispod 30 godina. Stoga građani Moldove i lokalne zajednice žele jačati odnose s Europskom unijom putem odbora regija. Naš mandat završava u siječnju sljedeće godine, a za sljedeći mandat E, predložio bih uspostavljanje posebne radne skupine za e, odnose sa Moldovom, uzevši u obzir napredak koji je postignut i sa Republikom Moldovom i s drugim zemljama istočnog partnerstva. Rumunjska bi također poduprila rad takve radne skupine. Hvala predsjedniče. Hvala lijepa. Želi li se još tko javiti za riječ na tu temu današnjeg dnevnog reda? Jer nitko drugi nije bio upisan, a čini mi se da se nitko drugi ne javlja za riječ. Hvala dakle na ovom izlaganju. U tom kontekstu dopustite mi da e, kažem da će e, se organizirati 20 6. i 27. lipnja usporedno s našim sastankom odbora regija prilikom proslave, dakle bit će to proslava 25. obljetnice Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti i to će biti prilika e, za e, suradnju i kontakte s predstavnicima Moldavije. Prelazimo sada na drugu temu, a to je potpora lokalnim i regionalnim vlastima e, prilikom rada na ciljevima održivog razvoja. To dolazi u pravi čas jer je prošli tjedan Europska komisija objavila komunikaciju o e, održivoj Europi do 2030. godine. Ostvarili smo to aktivnom suradnjom triju naših kolega Abrameviću, Bilili Bosman, koji rade također i e, na e, multiplatformi kojom predsjeda prvi potpredsjednik komisije Timmermans. E, to je također vezano uz agentu za 2030. godinu Ujedinjenih naroda, a govori se o izazovima s kojima se sada nosi i morat će se nositi u sljedećem desetljeću e, da bismo ostvarili održivi razvoj. Radi se naravno o vrlo značajnoj temi. Još uvijek smo u fazi e, kada možemo ako ne u potpunosti poništiti neke učinke vezano za klimatske promjene, a ono barem ih smanjiti prije nego li što sve ovo postane bespovratno. A sada gospođa Balas Torres ima riječ. Zahvaljujem. Prije svega mislim da je ovo jedna vrlo bitna i ključna rasprava. Odbor regija treba se e, baviti pitanjem ciljeva održivog razvoja već smo u ponedjeljak i utorak e, imali sastanke koji su govorili o tome. Obzirom da smo mi blizu stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini, moramo, imamo i dužnost baviti se njihovim zabrinutostima. Upravo se to može činiti putem ciljeva održivog razvoja. To je jedna od e, i odgovornosti lokalne i regionalne uprave da se slijedi ciljevi agende 2030. i 17 ciljeva održivog razvoja i to na konzistentan način. Treba također moći zacrtati na konzistentan način javne politike kako bi javne politike koje se razvijaju na lokalnoj i regionalnoj razini bile usklađene s tim eh, ciljevima održivog razvoja. To je naša odgovornost, a moramo također osigurati i da mjere energetske učinkovitosti i industrijske politike budu konzistentne, te trebamo osigurati da naše politike budu u skladu s ciljevima održivog razvoja putem međunarodne suradnje za razvoj, ali i u smislu planiranja, e, fizičkog planiranja gradova i e, ruralnih područja, što je važno i posebice i u mojoj regiji. Te e, važno je imati konverzaciju sa stanovništvom jer su to odluke koje u, od, utječu na njihov život. Znači moramo naći zajednički jezik sa našim stanovništvom kako bismo mogli uspoređivati ono što e, e, radimo u Briselu, što radimo u mom gradu Merdi ili negdje drugdje. Dakle, da radimo temeljem zajedničkih standarda u jednom, e, u jednom zajedničkom smjeru. Trebamo suradnju također i sa sveučilištima, tvrtkama, i poslovnim svijetom eh, te pojedincima kako bismo zajednički našli odgovore na potrebe društva. Agenda 2030. je jedan instrument za postizanje eh, održivosti i eh, u tom smjeru moramo ići u ovom novom globalnom socijalnom, socijalnom sporazumu. Neki mladi će sada po prvi puta glasati na europskim izborima a to će sada biti generacija koja se više ne sjeća e, španskih pezeta, talijanskih lira. Oni znaju, poznaju samo euro. E, jedina stvarnost koju poznaju u tom smislu jest euro. E, no, recimo, što se tiče mjera za sprečavanje šumskih požara u našem kraju, to su mjere koje poznaju, znaju također i kako globalne politike utječu na globalne dionike kao što je na primjer Amazon i e, naše politike e, trebaju pomoći mladima da osjete ovu povezanost sa institucijama, lokalne i regionalne vlasti su ključni dionici ovdje. E, mi moramo djelovati na način e, da slušamo potrebe društva, planiramo nove aktivnosti koje će promijeniti stvarnost i stvoriti novu stvarnost kako bi društvo moglo zajednički krenuti dalje prema e, putem održivog razvoja. Ne želimo nikoga ostaviti na ovom putu. E, plan B ne postoji jer ne postoji ni planeta B. Moramo osigurati da će naše djelovanje biti novi socijalni ugovor koji će omogućiti stvaranje većeg entuzijazma i e, uključivanja stanovništva čak i onih koji možda osjećaju možda da ih europski projekt e, ostavio za sobom. Hvala, riječ sada ima gospodin Turk. Jasno je da održivi razvoj e, nema alternative. To je jasno vidljivo, vidljivo i kroz temeljne rezolucije, temeljne odluke i ciljeve e, koje su zadale sebi narodi, Europska unija, e, nacionalna zakonodavstva, ali jasno ne manji bitan i ne manje važan segment jeste i lokalni i regionalni nivo. Jasno je da sedamnaest globalnih ciljeva od iskorjenjivanja gladi i sromašti, pa preko pitanja zdravlja, obrazovanja, gospodarstva, održivosti naših gradova, klimatskih promjena pa do mira pravde nema alternative. Kada govorimo o ovom lokalnom nivou onda učiniti naše gradove i naselje uključivim, sigurnim, prilagodljivom jeste naš prioritet. Jasno, kroz projekte i kroz ulaganja radimo i pretpostavke održivog razvoja. Neosporna je činjenica da je lokalna samouprava središte razvojnih aktivnosti sa potrebitom jasno jasnom vizijom, ali ovdje treba napomenuti potrebitu poduzetničku ulogu same lokalne samouprave. Iz stoga zapravo nameće se zaključak da mehanizam upravljanja lokalnog razvoja odozdo prema gore gdje lokalne sredine utvrđuju lokalne prioritete koje su usklađene jasno kako sa nacionalnim strategijama, strategijama Europske unije, a tijela i ta nacionalna tijela se uključuju zapravo kao tijela provedbe. Ovdje bih e, na kraju zaključio da je jasno odrediti bitno ni kapacitet lokalne samouprave kako fiskalni, a tako neukupni kako bi bio dorastao tim zadacima te ja danas kao predsjednik Udruge gradova Republike Hrvatske zapravo kroz udrugu želim biti partner Vladima, Vladi u svim bitnim segmentima, a jasno, a posebice kada je riječ o temi koja je vezana na održivi razvoj. Hvala. Sada Ulrike Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für Hvala predsjedniče, hvala na ovoj mogućnosti da još e, kratko govorimo ovdje. Mi iz Bremena također smo zainteresirani za ciljeve održivog razvoja E, i njihovu provedbu u društvu i među građanima. Do 2030. imamo mogućnost e, uključiti ovih 17 ciljeva za dobrobit cijelog svijeta i provesti ih na dobrobit svih nas. I kao što je već rečeno, borba protiv siromaštva, iskorjenjivanje nejednakosti, zaštite okoliša, ženskih prava, obrazovanja, sve ono što je spomenuto. Mi smo u Bremenu izdali brošuru u kojoj je jednostavnim jezikom svim građanima e, objašnjavamo kako se na lagani način, jednostavan način mogu uključiti u te ciljeve. Imamo i e, još jednu konferenciju gradova partnera koju ćemo imati uskoro e, u ožujku tri dana kako bismo učili jedni od drugih, razmjenjivali najbolje prakse, dobre iskustva i dobre ciljeve. Bremen se znatno angažirao u području fair trgovine, ali također i ostvarenju socijalnih ciljeva i e, uvijek e, sam za to da se e, nastavi ovaj razgovor o tome kako zajednički možemo doprinijeti poboljšanju našeg zajedničkog svijeta. Hvala sada kolega Vranić. što se tiče ciljeva održivog razvoja ja bih ovdje stavio naglasak na upravljanje energijom i tu si trebamo postaviti tri jasna cilja a to je energetska učinkovitost globalno vodstvo u obnovljivim izvorima energije i osiguranje čiste i jeftine energije za sve naše stanovnike. imamo dobar primjer sporazum gradonačelnika gdje je preko šest tisuća jedinica lokalne i regionalne samouprave pristupilo tom sporazumu. Također potrebno je jasno definirati institucionalnu ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u prijedlozima upravljanja te se naglašava ovdje učinkovitost i obnovljivi izvori energije u velikoj mjeri ovise o decentraliziranom djelovanju lokalne i regionalne vlasti u mnogim zemljama članicama su ispred nacionalnih država. potrebno je prepoznati da su mnogi ključni akteri na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije razvijeni na razini lokalne zajednice te imaju određena znanja i iskustva koje uvelike mogu pridonijeti postizanju zacrtanih klimatskih ciljeva. Posebno bih tu naglasio važnost višerazinskog upravljanja te je potrebno e, povećati vidljivost odbora regija što se tiče ovih pitanja i to prema Europskom parlamentu, komisiji i Vijeću Europske unije. Također se zalažem za jaču važnost isticanja načela supsidijarnosti jer se pokazalo da to načelo u onim državama gdje ono funkcionira u potpunosti dobro funkcionira, ali ipak trebamo nastaviti raditi pritisak prema nacionalnim državama da se što više to načelo primjenjuje jer ono ima utjecaja u svim segmentima života u lokalnim i regionalnim sredinama. Hvala lijepo. Merci beaucoup. La parole est à notre Hvala. Eh, ima riječ. Hvala vam. Sa zadovoljstvom bih podržao kolegicu Balastores. I što se tiče održivih ciljeva, odbor regija bi trebao više raditi na tome i bliže surađivati sa UN-om koji nije već 3-4 godine bio prisutan na našim sastancima. Dakle, važno je pokazati ondje što se u gradovima i regijama događa i kako oni na svoj vlastiti način ispunjavaju održive ciljeve. Imamo urbanu agentu, imamo održive ciljeve i njih na partnerstva za urbanu agentu i to su sve stvari koje moramo više istaknuti kao i povezivanje naših politika sa visokim političkim forumima UN-a ili orijentaciju proračuna višegodišnjeg ka tim ciljevima. Dakle, postoji potreba da jednostavno se uključimo više u razvoj održivih ciljeva, da stvaramo snažnije partnerstvo sa Europskom komisijom i da radimo na razvoju tih ciljeva. Hvala. Hvala zapravo bi vivo. Hvala lijepa. Dragi kolege, dopustite mi da privučem vašu pozornost na ciljeve održivog razvoja 14 e, e, i 15 životu na zemlji i životu pod morem. Dakle, to je od izuzetne važnosti za floru i faunu na kopnu i u moru. Drago mi je da e, imamo program na tu temu za 2030. godinu. Samo poštivajući ekosustave u gradovima i regijama Europe možemo imati stvarnu bioekonomiju, dakle ekološko gospodarstvo koje ima smisla. Bio sam predstavnik eh, odbora regija na kopu 14 o biološkoj raznolikosti. Bilo je to u studenom prošle godine. Jako mi je drago da vam mogu reći da je odbor regija priznat kao važan dionik na planu biološke raznovrsnosti u cijelom svijetu. Tu se traži e, da e, lokalne i regionalne vlasti imaju bitnu ulogu e, u očuvanju biološke raznolikosti. Nakon što su svi dionici godinu dana radili na pitanju održivih razvoja, održivog razvoja ja ću itekako podržati gospođu Erto na njihovoj izradi, naročito na provedbi onoga što je u ciljevima broj 14 i 15. Dragi kolege, pozivam vas da na vašim razinama, lokalnoj i regionalnoj, nastavite raditi na očuvanju biološke raznolikosti. Hvala lijepa. A, Sada ćemo završiti e, tako što će se javiti Marku Markula. Hvala vam predsjedniče. I hvala na ovim sjajnim izlaganjima. Mogli, mogli smo čuti doista jasnu poruku o ulozi odbora regija koja je doista važna, ali može postati i važnijom i na to se moramo na dolazećim godinama i mjesecima više koncentrirati. Naglasio bih također da je naša važnost u tome što su gradovi i regije aktivni na ove teme, tako da se ne usredotočujemo samo na tijela upravna, već na poslovnu zajednicu, akademsku zajednicu, istraživačku i tu je uvijek u žarištu pažnje građanin. Sa zadovoljstvo sam sudjelovao zajedno sa kolegicom Herteli prije dva tjedna na jednom forumu gdje smo četiri dana bavili se održivim razvojnim ciljevima zajedno sa stotinama drugih vođa iz gradova i poslovne zajednice, te smo stvorili neke zajedničke aktivnosti koncentrirajući se na to kako gradovi mogu postati pokretači ovoga. To je također nešto čime ćemo se baviti i unutar odbora regija. Naglasili smo da je UN započeo sa važnim programom, programom vodstva gradova za održive razvojne ciljeve i to na jedan vrlo konkretan način ulažući nekoliko milijardi diljem svijeta za promicanje ovih tema. U tom poslu treba će nam doprinos naših članova, dobar način tog, za to je razvoj programa sa klimatskim ambasadorima, a trenutno pripremamo dva mišljenja u našem povjerenstvu Ekon. Kolege Mavrović i Herteli iz ovog povjerenstva bave se time i uz dobru suradnju moći ćemo naglasiti ulogu odbora regijete, te isto tako budući razvoj Europske unije. Hvala. Hvala lijepa. Kao što su kolege upravo rekle, imat ćemo se prilike time baviti na plenarnoj sjednici u lipnju kada ćemo usvojiti E, mnoge tekstove o održivom razvoju. Prelazimo sada na treću temu, a to je e, utjecaj na e, Brexita na naše teritorije. Danas je zapravo poseban dan za govoriti o tome, budući da je britanska premijerka danas u Briselu svakoga dana čini se sve više da se na obzoru pomalja Brexit bez dogovora jer se 29. ožujka približava sve više. Stoga je važno pripremiti se na svim razinama. Zato i komisija je donijela hitni plan sa nekoliko zakonodavnih mjera, spriječiti prekid zrakoplovnog prometa, e, trgovinu robom, a isto tako javlja se pitanje granice sa Sjevernom Irskom. Dakle, treba pokušati spriječiti negativne učinke za sektor e, ribarstva i mnoge druge sektore. Dakle, kako bismo nastavili kontakte bez prekida. Međutim, ne smijemo se zavaravati Brexit će se odraziti na naše teritorije, iako vidimo iz svih naših studija da će taj utjecaj biti jako asimetričan. Naime, puno će se više odraziti na neke e, lokalne i regionalne vlasti nego li na druge. I pregovaraču, glavnom pregovaraču Europske unije, Michelu Barnjeju, upućene su u tom smislu mnogi zahtjevi. Michel Barnje, koji usput budi rečeno, e, došao na našu prethodnu sjednicu. A sada predajem riječ kolegi da nam kaže e, nešto više o tome. Dolazim iz regije koja se zove Ode France, dakle sjeverna Francuska i mi smo od uvijek u našoj regiji se smatrali da je s druge strane La Manša sa 40 kil, na 40 km od nas Velika Britanija i mi smo pokušali uvijek imati taj prelazak iz Francuske u Veliku Britaniju što brže. A sada se čini da je situacija ponešto drugačija. Naime, e, e, s jedne strane e, Ujedna Kraljevina odlučila je otići jednostrano iz Europske unije, ali mi iz regije od France uvijek smo smatrali da je ta regija nama jako bliska. I zapravo tu se postavlja pitanje granica granice e, kako bi se eto postavljale veze međunarodnima. Brexit će se i kako odraziti na našu povijest i mi ćemo svi biti gubitnici. Svi se moramo pripremiti za taj Brexit. Zajedno sa 21 kolegom e, članom odbora regija od prije godinu dana, dakle od siječnja 2018. E, sastajemo se redovito. E, to je e, skupina u, na kojoj za vrijeme svake plenarne sjednice govorimo o različitim pitanjima vezanim za Brexit. Od pomorskog prometa do ribarstva. I jutros ćemo se također sastati sa suradnicima Mišela Barnjeja. E, naša regija će imati posljedice Brexita. Ako se ništa ne napravi, 27 e, km zastoja predviđa se za e, odlazak na brodove ako se ništa ne predvidi. To će se odraziti na jako puno aspekata i mi ćemo umjesto da imamo trgovinsku razmjenu na unutarnjem tržištu zapravo morati imati trgovinsku razmjenu sa trećom zemljom. Mi moramo dakle razmisliti o budućim odnosima s Ujedinom, kraljevinom i e, moramo reći da e, smo e, se pokušali nadahnuti primjerom Europskog parlamenta koja je imenovala jednu osobu koja je zadužena za sva pitanja Brexita, ali mi također radimo i na tome da se pomogne regijama koji će najviše osjetiti Brexit, pa kao što se pomoglo prije E, izvjesnog broja godina zemljama na istoku Europske unije koje više nisu bili na vanjskim granicama, već su postale to unutarnje granice Europske unije. Dakle, u ovom tekstu u amandmanu 47. predlažemo konkretne mjere e, gdje e, će se primjenjivati politika kohezijska politika i želimo da mi napravimo isto ono što će sljedeći tjedan napraviti e, Europski parlament. Sada Michael Murphy. Hvala lijepo. Pretpostavljam da je s ovim ludilom Brexita vrlo teško početi negdje. Možda da sa nacrtom sporazuma o povlačenju započnem 15 mjeseci mučenja u pregovorima. Mislim da ih je glavni tajnik Europske komisije stjajno opisao kao diplomatsko remek dijelo su zapravo doveli do kompromisa s obiju strana, ali najvažnije do nacrta sporazuma o povlačenju koji su odobrile obje strane u studenom prošle godine. Odbor regija bio je vrlo aktivan u raspravi o Brexitu i mislim da je to izuzetno važno s obzirom na to da će na silu taj osjećaj Brexita posljedice se najviše sjetiti na lokalnoj i regionalnoj razini. Tu raspravu ste provodili vi, konferencije predsjednika, klubovi naši, političke skupine, kolega De Koster, povjerenstva, osobno bih Ekon ovdje spomenuo i tu teritorijalnu studiju utjecaja koja je izuzetno važna i pomaže našim regijama pripremiti se na utjecaje Brexita, shvatiti ih, a oni su naravno različiti ovisno o regijama, ali na sve će utjecati na sve regije koje su ovdje predstavljene, neke više, neke manje, osobito Nizozemsku, Belgiju, Irsku i same britanske regije, ali bez obzira na taj ekonomski učinak, onaj učinak koji nas najviše, trebao bi nas barem najviše zanimati i nas u Irskoj je mir u Irskoj, mir koji smo imali proteklih 20 godina od potpisivanja sporazuma Velikog petka, mir kojem su prethodile 30 godina najstrašnijeg nasilja koje možemo zamisliti. Na taj mir je krhak, još uvijek postoje podijeljene zajednice, tenzije, disidentske paravojske, tako da je potrebna jedna zaštita koja će pod svakim uvjetom se pobrinuti da neće doći do čvrste granice, ali koji će isto tako zaštititi integritet jedinstvenog tržišta. U Donjem domu prošli tjedan britanska premijerka je dovelo pitanje to pitanje o zaštiti i taj preokret britanske vlade i premijerke zapravo samo još više osnažuje potrebu za tako nečim. Trenutno ne postoje alternative, ne postoje nijakva čarobna tehnička rješenja kako bi se izbjegla čvrsta granica. Sporazum omogućava da ukoliko se takva tehnička rješenja u budućnosti pronađu, da tada možemo ponovno se pozabaviti tom temom. Za svakog člana ovdje prisutnog najbolji način i realno govoreći na jedini način da se pobrinemo da dođe do e, jednog redovitog urednog e, povlačenja je da se ratificira nacrt sporazuma o povlačenju koji je u najboljem interesu svake pojedine regije u ovoj prostoriji. Hvala. Hvala. Ovim zaključujem popis govornika jer se moramo pridržavati vremena a e, imamo jako puno e, kolega koji su se već prijavili za riječ. Sada kolega Horta. Hvala. U potpunosti se slažemo s analizom koju smo čuli Osobito što se tiče samog Brexita kao jednog vrlo paradoksalnog procesa. Moramo ovdje razmišljati o demokraciji i stanju u kojem se zatekla. Povlačenje bez sporazuma u trenutku kada se nad svjetskim gospodarstvom nakupljaju olujni oblaci je velika briga za sve. Uz postojeće političke probleme i jedinstvo Europske unije doći će i do izuzetno ozbiljnih socijalnih i gospodarskih posljedica. Zbog toga smatramo da je vrlo važno pobrinuti se da sporazumi između Velike Britanije i Europske unije budu ratificirani što je to prije moguće. Ponovno otvaranje pregovora ili stvaranje bilo kakve sumnje što se tiče volje, spremnosti dviju strana na sporazum moglo bi imati znatan utjecaj na Europsku uniju i na gospodarstvo ostatka svijeta. Što se tiče sigurnosti i važne uloge koju tu Velika Britanija ima, u trenutku kada je postoji toliko prijetnji zapadnoj sigurnosti. Europska unija također tu ima važnu ulogu. Tijekom i nakon Brexita nadamo se da će posjet gospođe May u Briselu imati neki pozitivan učinak. Zastupnik Dorba. Samo bih spomenuo važnost Bratislavske regije što se tiče automobilske industrije. Slovačka je nakon transformacije teške industrije u 90. pretežno teške vojne industrije postala zemljom sa najvećom proizvodnjom automobila po tisuću stanovnika, što je djelomično rezultat prebacivanja proizvodnja automobila u zemlje sa e, manjim troškovima radne snage nakon velikog proširenja 2004. Automobilska industrija je glavni pokretač e, gospodarski Slovačke i razvoj zemlje će u budućnosti uvelike ovisiti o globalnom automobilskom tržištu. Slovačka je mala zemlja bez svog vlastitih proizvođača automobila, imamo ta četiri velika globalna igrača i ovisni smo o odlukama koje se donose u korporativnim sjedištima nekih drugih zemalja zemalja. Zbog toga smo stalno suočeni s rizicima povezanim uz te odluke. U Slovačkoj imamo Volkswagen, Peugeot, PSA, Kiju i Jaguar Land Rover, indijsko-britansko poduzeće koje je tek nedavno počelo proizvodnju u Slovačkoj. Doista nas brine utjecaj Brexita na europsku automobilsku industriju, suradnja sa sveučilištima, pristup tržištu rada. Imamo 50 dana prije Brexita samo, a previše neodgovorenih pitanja. Nadamo se da će doći do zadovoljavajućeg sporazuma za obje strane i da će ono biti pronađena brzo. Hvala. Hvala kolegi Enda Stenson. Hvala vam. Ja dolazim iz jednog graničnog oblasti u Irskoj na sjeveru i moram reći koliko nas brine Brexit i ne vjerujemo više da će Velika Britanija uredno napustiti Europsku uniju. Pitao bih one koje su za Brexit, znate li što doista želite? Jer vrijeme je da doista kažete što želite. Vrijeme je da prestanemo pogrešno predstavljati taj zaštitni mehanizam backstop jer je to samo jedna polica osiguranja kojom se pokušavamo pobrinuti da neće nikad više doći do čvrste granice u Irskoj. Oni koji su željeli Brexit rekli ste da će to biti najjednostavniji sporazum u povijesti. Da to jest tako, nikada ne bi trebao biti potreban taj zaštitni mehanizam. Ne radi se ovdje o privilegijama, radi se o stvarnim posljedicama po stvarne ljude u našim regijama, osobito sjeverozapad i uz granicu Sirskom. Radi se o studentima, učenicima koji će možda morati promijeniti škole, o ljudima koji neće preko granice moći ići na posao i velikom broju ljudi koji će izgubiti radna mjesta. O bolesnima koji neće imati pristup najbližoj bolnici i o liječenju zajedno zajednica sa obje strane granice koje će možda podobno biti podijeljene. Svjesni smo posljedica po Irsku, a nitko se ne želi vratiti na nasilnu prošlost. Zbog toga nam je potrebna ova zaštita. Kao poljoprivrednik znam da će ovo imati užasan učinak na naše zajednice i na sposobnost da se proizvodi i kupuje kvalitetna hrana. Kao otac vjerujem da je Velika Britanija ovima odlučila svoje djeci pružiti manje prilika nego što imaju trenutno za rad, studiranje ili život u drugim zemljama Europske unije kao i član ovog odbora užasavam se pomisliti što će ovo učiniti e, zajednicama uz granice koje godinama pokušavaju zalječiti rane iz prošlosti. Vrijeme je da pobornici Brexita prestanu kriviti Brisel ili Irsku, pogledajte se u zrcalo i sami sebe okrivite za ono što se događa. To nije krivnja niti Brisela, niti Irske. Merci Zastupnik, Muchas eh, Hvala lijepo, predsjedniče. Svi, naravno, poštujemo odluku britanskog stanovništva. Naravno, ona je možda pogrešna i stvorit će znatne probleme diljem Europe, prije svega u Velikoj Britaniji. Ja sam iz Valencije u Španjolskoj. I smatram da imali smo jedan izravan sastanak s gospodinom Barnijevom Mislim da on mora uzeti u obzir prava građana. U našoj zajednici imamo stotinjak tisuća britanskih državljana s trajnim e, prebivalištem, isto kao i 30 tisuća naših stanovnika u Velikoj Britaniji. Moramo zajamčiti pravo na rad, na pristup zdravstvenom sustavu, obrazovnom sustavu. Moramo spriječiti štetu koju Brexit može nanijeti građanima. Naravno, jasni su nam svi elementi što se tiče Irske i mirovnog procesa i moramo se pobrinuti da građani ne pate. Tako da želim reći da ljudi moraju biti prioritet. Zatim imamo i neke sektore, automobilski, poljoprivredni, agroprehrambeni, koji će očito najviše osjetiti utjecaje Brexita. A imamo također 3 milijuna turista koji svake godine iz Velike Britanije posjećuju našu regiju i oni su vrlo važni. Zatim pitanje zračnog prostora. Zajedničko europsko nebo. To je sve od izuzetne važnosti. Ukoliko se to ne može sve riješiti, pobrinimo se barem da postoji sporazum jedan razuman prelazak u taj novi status. Hvala. Hvala lijepa. A sada kolega Andrew Cooper. Hello. <laughs> Uh, fellow, fellow Europeans. Uh, dragi su europljani, je li ovo posljednja plenarna sjednica na kojoj sudjeluje Ujedinjena kraljevina? Možda, a možda je očigledno ključna riječ dana. No, e, bez obzira na to hoće li biti Brexit ili ne, Ujedinjena kraljevina povezana je s Europskom unijom i ostati će na niz e, načina, posebice recimo ovo pitanje klimatskih promjena, području u kojima se ja posebice bavim u odboru regija. I posebice znamo da mi slijedimo Europsku uniju, radimo s Europskom unijom na ciljevima COPA 21 iz Pariza i sada smo uh, od izravnog, eh, u izravni rad sa drugim eh, europskim zemljama u ovom pogledu. I sada kada ljudi kažu poštujte odluku, mislim ja ne poštujem odluku referenduma temeljem e, djelovanja recimo Faraža i Johnsona koji su davali takve krive lažne informacije, laži i prijevere e, koje su servirali našem narodu, a koje je doveo do ove nevelje. Ja ne želim tu odluku poštovati i ne poštujem ju. Sada znamo da 56% stanovništva kaže na ispitivanju javnog mišljenja da bi ostali u Europskoj uniji, posebice mladi u Europskoj osjećaju da su ostavljeni na cjedilu. Čuli smo o svim ovim mogućnostima koje im nudi Europska unija, sloboda kretanja, Erasmus, cijeli niz stvari. Tako da je kampanja za odlazak e, možda i financirana iz ruskih izvora, e, prekršila je niz izbornih zakona i također sve je jasnije da je cijeli izborni proces e, bio e, pun prijevara. Znači, e, zapravo ako se i ako izađemo, mi koji se vraćamo u Ujedinjenu kraljevinu moramo osigurati da Jacob rees ne pa, i Farage i cinici neće diktirati našu politiku u budućnosti te da u Ujedinjenoj kraljevini možemo ponuditi politiku nade i razmišljanja koje vodi u budućnost. To ono što se nadam da ćemo e, postići i to je naš kontraargument e, za, za pobornike e, Brexita. Gospodin Albert Bor, izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče. siguran sam da bi se većina u ovoj dvorani složili da bez obzira na Brexit hard ili not, e, no deal Brexit će poslati asimetrične e, val šoka dilim e, Europe. No to znači da će postati neke lokalne zajednice i neke regije čije će gospodarstvo posebice teško trpjeti posljedice Brexita, a to će se odraziti na građane Europe, građane koji E, su temelj svih odluka koje mi za njih donosimo. No ne radi se samo o pitanjima gospodarske prirode. Brexit će utjecati na način na koji putujemo. Brexit će utjecati na naše kulturne interese. Također utjecašte na način na koji se provode istraživanja u istraživačkim institucijama i sveučilištima diljem Europe. Sve je to sada dovedeno u rizik. I kada sada jutro se razmišljamo o jednom dijelu zajednice Europe, to su mladi Europe. Siguran sam da kada bi sutra u Ujedinjenoj kraljevini ponovno bio održan referendum, 70, 80, možda čak 90% mladih glasalo bi za ostanak u Ujedinjenoj Europi kakvu imamo danas jer njihova budućnost nije budućnost fragmentiranih nacionalnih država, nego budućnost Ujedinjene Europe. I e, dugujem zahvalnost interregionalnoj skupini Franca de Costasa na ovoj možda e, interne ovoj šali gdje leti e, avion e, sa natpisom EU, a gdje dvoje stoje na otvorenim vratima. Kaže jedan, oprostite, E, e, predlažem da ponesete i padobran, a ovaj drugi kaže hvala dosta, e, dosta će nam biti zastava, naravno ima britansku zastavu. No kolege, to ne može biti budućnost Europe nacionalne države Europe ne mogu se sada zamatati u nacionalne zastave jer to je zapravo uništavanje onoga što je izgrađeno tijekom svih ovih godina. Puno je više rizika povezano sa Brexitom osim samo trgovinskih i ekonomskih pitanja o kojima smo govorili. E, rasipanje Europe nešto je što E, treba ipak uzeti u obzir u ovom trenutku jer e, nacionalizam je u porastu u Europi, a Brexit je jedna od pojavnih oblika tog nacionalizma. Hvala. La parole est maintenant notre collègue Sayed. Gospodin e, Sayed Betan Mev, izvolite. Thank you very much for calling me to speak uh, and I sympathize uh, with... Uh... Gospođa Sayed. Hvala eh, i hvala na ovome što je rečeno što će, kako će utjecati Brexit na 27 zemalja članica, a posebice na Sjevernu Irsku ili Belfast, jer znam kako je nasilje utjecalo na cijelu generaciju mladih u 70-ima i ne želimo se nikada vratiti na ta vremena. No ja sam i izabrana u Nacionalnu skupštinu Velsa i nadam se da postoji i posebno mjesto u raju za nas koji smo glasali za ostanak, a posebno mjesto u paklu očigledno će e, biti još e, povezano i sa e, ruskim udžbenicima e, brižanskom <laughs> valutom i brižanskim e, pasošima. Ali mi u Walesu želimo vam e, poručiti i zatražiti od vas da vrata nam ostavite otvorena kao velškom narodu koji želimo trgovati sa Europom i želimo e, razmjenjivati kulturne E, e, kulturnu razmjenu želimo. Naime, znamo da su Sjedinjene e, države već uvele carine na čelik i već drugi su uveli na carine na čelik, a mi moramo osigurati da ako dođe do Brexita dijalog se nastavi i da se pokaže da vrata nisu zatvorena ne s naše strane, da želimo ostaviti, ostvariti i održati dobre odnose s drugima. Naime, govorili smo o mladima, o tome kako će ovo sve utjecati na njihovu budućnost. Ma utjecat će na cijelu našu budućnost na različite načine. Moramo pokušati spriječiti Brexit, no ako to ne uspijemo, molim znajte da smo mi e, i dalje ovdje, da vas potičemo na daljnju suradnju i E, zajednički odnose u budućnosti. Hvala. E, gospodin Bentley. Predsjedniče, zahvaljujem. Hvala što ste mi evo e, dali riječ. Ja sam novi član odbora regija. Ovo je vjerojatno, vjerojatno moj prvi i vjerojatno zadnji doprinos ovom uvaženom tijelu. No, htio sam malo razuvjeriti E, jednu, oko jedne stvari regionalnih i lokalnih vijeća gdje je ova sva cijela stvar krenula. Mi kao e, engleska i velska e, lokalna vijeća vodimo dijalog sa britanskom vladom i, i ponosan sam što sam na čelu radne skupine koja vodi taj dijalog sa britanskom vladom jer postoje znatni učinci u jedinoj kraju na lokalnu vlast. Znadete da većina usvojenih zakona iz e, Europske unije preko Ujedinjene kraljevine se provodi i usvajaju na, na lokalnoj razini. Znači radi se ovdje o praktičnim stvarima, ne samo o okolišu, sigurnosti hrane i tako dalje. To su e, stvari koje se možda rijeđe spominju u Brexitu, no to su stvari koje, na kojima lokalne e, uprave, lokalne vlade naporno rade. I mi želimo da se E, ovaj cijeli postupak odvija na miran način. E, mi smo e, skupina ljudi koja možda ima različite viđenje o Brexitu u našim vijećima, no ono što nas brine nisu naše političke razlike, nego stvarni ljudi utjecaj na njihov život, na radna mjesta, na dobrobit. I kao izabrani predstavnici naroda moramo biti sigurni da ćemo e, biti odgovorni za tu zadaću. I također vi znadete, također mi e, se trudimo ostvariti e, i dalje otvoreni dijalog s odborom regija kada i ako izađemo iz Europske unije. To je ključno. Ja e, sam vrlo strastvena oko pitanja lokalne i regionalne uprave. Znam da smo mi bliži narodu od bilo koje nacionalne vrade i naša je dužnost da to e, učinimo na pravi način za njih i djecu u budućnosti. Hvala i posljednji e, govornik danas, gospodin Kristof Hujo. Gospodine predsjedniče, u svakom času ustanovljujemo da Brexit ima negativne posljedice za Europsku uniju, a katastrofalne posljedice za Veliku Britaniju. Najbolji način da se spriječe negativne posljedice je da do Brexita ne dođe. Ja jednostavno kažem danas, kao što bi se obratio prijatelju koji eh, pravi glupost, evo, prestanite jer prestanite s tom glupošću. Treba reći e, našim britanskim prijateljima bilo bi pogrešno napraviti išta drugačije. Vidimo e, da Britanci nisu shvatili da koje su sve posljedice Brexita do kojeg je došlo zbog manipuliranja stranih snaga. Trebaju prije 29. E, ožujka organizirati novi E, referendum jer Brexit će imati posljedice a ako sutra to mm, izgube e, izgubi Velika Britanija Škotsku ili pak Wales postaće jednostavno mala e, Britanija i krajnje vrijeme da se prestane s Brexitom. Dragi kolege, najljepša hvala na ovoj razmjeni gledišta koja je bila vrlo intenzivna. Sasvim sigurno mogli smo nastaviti na ovu temu još jako dugo, što nažalost nismo mogli eh, omogućiti. Ovo je ipak posljednji sastanak koji imamo prije 29. ožujka. Neću sada dakle izvoditi zaključke iz naše rasprave. Nadamo se promjeni tijeka događaja. A u travnju ćemo se baviti eh, načinima buduće suradnje. O tome smo već ranije razgovarali. Svi smo uvjereni da moramo naći i da ćemo naći dobru formulu za nastavak suradnje s britanskim regionalnim i lokalnim vlastima. Dragi kolege, izvorno je bilo predviđeno govoriti o sucijskoj politici Europske unije i politici razvoja s gospođom Mogherini, visokom predstavnicom za vanjsku e, politiku. Nažalost, ona je morala otići u Montevideo na sastanak kontaktne skupine radi teške krize u Venezueli. Ali htjeli smo ipak na, zadržati raspravu s ministrom e, e, e, obale Slonovoće koji je također član Zapadnoafričke unije. On je E, također e, bio naš dragi gost na sastancima na tu temu koju smo imali s Europskom komisijom. Oprostite što kasnimo, ali e, Brexit eh, nas je malo pomeo u planovima, što sam siguran da vi razumijete. Konferencija na koju ste došli je bila konferencija na kojoj je sudjelovao preko 500 predstavnika s pet različitih kontinenata. I to je bila jedinstvena prilika da govorimo o decentraliziranoj suradnji. Zajedno smo trebali ustanoviti koji su najvažniji izazovi za e, lokalni održivi razvoj, a temeljili smo se na predviđanjima proračuna nakon 2020. godine. Iako se zalažemo za međunarodnu suradnju, i e, ta e, naša organizacija ima ključnu ulogu u današnjem svijetu jer zahvaljujući e, tim djelovanjima ciljevi održivog razvoja pretaču se u konkretne projekte na lokalnoj i regionalnoj razini. Decentralizirana suradnja predstavlja temeljan alat e, da se to ostvari. I mi e, tražimo dakle i suradnju, a isto tako tražimo financijsku potporu e, lokalnim i regionalnim vlastima. Jasno smo zacrtali na koji način to treba ostvariti u mišljenju kolege Jansena iz prosinca prošle godine. a isto tako podržavamo decentraliziranu suradnju putem europskog portala za decentraliziranu suradnju kojeg ćemo ponovno pokrenuti u suradnji s Europskom komisijom. Novi e, portal odgovorit će na najbolji mogući način na vaše potrebe i e, u tom smislu sada imamo ispitivanje mišljenja putem interneta a tajništvo će vam na svom standu moći dati sve informacije o tome. Sada ću dati riječ Fransuau Alberu Amičici koji je ministar i predsjednik odbora Zapadnoafričke unije to je e, naš glavni partner na pitanjima decentralizirane suradnje. Daću najprije riječ ministru, a nakon toga ostalim članovima foruma, nakon toga će uslijediti ostali kolege koji su se javili za sudjeluju u raspravi. Izvolite gospodine ministre. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, dragi članovi odbora regija, dame i gospodo. Ja sam na čelu izaslanstva e, regionalnih i lokalnih vlasti Zapadnoafričke gospodarske i monetarne unije. Drago mi je da ću vam se danas obratiti na temu do koje mi je itekako stalo, a to je tema suradnje gradova i regija na planu održivog razvoja. E, bio sam vrlo zadovoljan što sam sudjelovao na sastanku na tu temu u Briselu ovog tjedna u ponedjeljak i utorak. Vrlo je važno e, bio sudjelovanje na toj konferenciji na kojoj je bilo više od 650 predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti iz Europske unije, država partnera, ali također i mnogih stručnjaka koji su radili na pitanju glavne teme, a to je bio decentralizirani održivi urbani razvoj. Sada više e, nego ikada ljudi živi u urbanim središtima. Urbanizacija se dakle povećava. Do 2050. dodatne 2 milijarde ljudi će živjeti u urbanim zonama na svijetu. Zbog toga moramo taj izuzetan izazov pretvoriti u izuzetnu mogućnost koja se otvara našim društvima. Na toj tematici radili su E, sudionici gdje su na radionicama se bavili različitim temama od solidarne ekonomije do e, uključivog upravljanja. Zahvaljujem sudionicima koji su sudjelovali na tim raspravama, a iznad svega mi je bilo drago e, kako smo čuli kvalitetna izlaganja. Sudionici preporučuju Europskoj uniji da nastave se obraćati izuzetnu pozornost na ono što traže različiti teritoriji po pitanju politike razvoja. Razvoj ruralnih zona istovremeno ne smije se zanemariti. U Nigeru, koji je jedan od zemalja koji su utemeljili ekonomsku i monetarnu uniju zapadne Afrike, tamo je 20 5% ljudi živjelo u ruralnim područjima 2017. godine. Moramo također obratiti pažnju i na male gradove kada se e, izrađuju politike razvoja. Konkretno gledano, uz manje proračune e, treba e, se razmatrati uloga manjih lokalnih vlasti. Također napravljena su i mnoga bratimljenja efikasni projekt između jednog manjeg grada u Beninu i manjeg grada u Belgiji bili su izvrstan primjer toga iako nije bilo izvojeno dovoljno sredstava za to. Radilo se također na pitanjima decentralizirane suradnje jer e, lokalne i regionalne vlasti različito su ustrojene od strane e, nevladine udruge i zbog toga je zaista velika šteta da u sljedećem višegodišnjem proračunu neće biti e, sredstava izdvojenih upravo za regionalne i lokalne vlasti. A te se vlasti bave mnogim bitnim pitanjima mogli, ne bih e, se mogao baviti svima od njih, pa ću se sada osvrnuti na tri važna pitanja. Jedno je pitanje mladih ljudi. Svi sudionici su zaključili da se posebna pozornost treba posvetiti mladim ljudima prilikom razvoja lokalnih politika. Kao što je rekao profesor Steven Smith, Mlada Afrika je u pokretu. 45% stanovnika ima manje od 35% 45% e, stanovnika ima manje od 35 e, godina, dok kod nas u e, obali slonova će čak 75% mladih mlađe od 75 godina. Žene su također vrlo važne. Treba im se posvetiti pozornost treba im se omogućiti obrazovanje, omogućiti bolje zaposlenje, naročito u javnim službama, kao i e, mnoge javne usluge koje su im namijenjene. Dopustite mi na kraju da nešto kažem i o ljudima koji su izgubili svoje korijene. Moramo migraciju koja je došla zbog kriza pretvoriti u migraciju koja će otvoriti mogućnosti. Lokalne vlasti tu su ključne jer oni pružaju temeljne usluge, ali one su također te koje im omogućuju integraciju u društva gdje su se nastanili. Zaključno mogu reći da ove teme koje su svjetske javljaju se svugdje su od velikog značaja za gradonačelnike i lokalne i regionalne vlasti iz Afrike. Nadam se da preporuke koje su sudionici izradili će obogatiti rad europskih institucija. U tom smislu pozivam članove odbora regija da preporuke zajednice za suradnju i razvoj ne ostanu mrtvo slovo na papiru, već e, da zažive kako u briselskim propisima, tako i u njihovim lokalnim i regionalnim zajednicama. Zahvaljujem što ste me pozvali da sudjelujem na ovom sastanku. Želim vam sve najbolje u vašem radu. Hvala najljepša ministre, vi ste vrlo dobro saželi rad e, kongresa i izložili perspektive za buduću suradnju. A sada riječ ima kolega Vincenzo Bianco kao prvi govornik na ovu temu. Predsjedniče Lamber, e, predsjedniče Micija, Hvala vam e, što ste potvrdili kako su lokalne zajednice zaista ključne za nošenje sa mnogim izazovima koje postoje svugdje u svijetu i kako treba raditi na održivom razvoju. Šesti kongres koji se organizirao u ponedjeljak i utorak u suradnji sa Europskom komisijom bio je kongres gdje je bilo e, preko 500 sudionika iz 80 zemalja iz pet kontinenata što samo pokazuje kako je odbor regija itekako angažiran na pitanju održivog razvoja. Tu su bili e, mnogi učinjeni gradonačelnike Mogadiša, Pnompena i e, Tunisa primjerice. Po prvi puta tu dužnost obnaša jedna žena. Bili su tu mnogi e, značajni predstavnici stručnjaci i znanstvenici, a osim toga omogućio je bilateralne kontakte. Pozvali smo sudionike da aktivno pridonesu izradi ideja i nadležnosti u okviru više od 60 skupina za razmišljanje i e, uspjeli smo dakle iskoristiti njihovo iskustvo na pitanje decentralizirane suradnje. A izrazili su i preporuke za Europsku uniju. Europska komisija je e, to uzela na znanje i radit će na tim partnerstvima. Zaključno mogu reći da su neznanje i predrasute oni koji dovode do zatvaranja mržnja. Mi koji smo se morali suočiti s činjenicama, idejama, frustracijama, E, nadama i e, različitim pričama. Znamo da je važno bolje se poznavati i e, ne temeljiti se na predrasutama, već da moramo surađivati jer problemi su puno više zajednički nego li što to mi mislimo. Hvala, a sada riječ ima kolega Fernando Lopez Miras. Hvala predsjedniče. Doista je važna zadaća lokalnih e, i regionalnih tijela sudjelovati u odlučivanju i e, izaći u susret e, globalnim izazovima. No to su zadaće kojima se ne možemo baviti pojedinačno i izolirano. Tu su nam potrebne suradnje, savezi kako bismo mogli razmjenjivati znanja i iskustva za potporu ciljevima održivog razvoja. Ja sam iz jedne regije na jugu Španjolske gdje također imamo probleme sa klimatskim promjenama, sa migracijama. To su sve zemlje koje su e, koje e, sa problemima koje prelaze granice i, za njih je potrebna i zajednički odgovor. To je e, svakako dodana vrijednost kada na zajedničkoj, u zajedničkoj suradnji odgovaramo na potrebe naših građana. Ono, mi se bavimo borbom protiv klimatskih promjena u između osloga, borbom protiv e, e, stakleničkih e, plinova. Razvili smo i jedan koncept poljoprivrede za jugoistok Španjolske. Naime, znamo da dolazi do širenja pustinja, do dezertifikacije na koji, na koji treba pronaći odgovor. I Europa se treba E, biti svjestan e, tog problema. Drago nam je što je gospodin e, Amić ovdje s nama danas. To je jedna važna inicijativa i za odbor regija. Naime, naša regija je također zainteresirana za suradnju prema zajedničkom cilju i prema stavljanju zajedničkih mjera koje će omogućiti veću učinkovitost naših koraka. Gospodin David Simons, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi kolege evo moj kolega je upravo rekao e, vrlo elokventno kako se priprema Brexit, ali e, svejedno. E, kako se usredotočiti na stvari koje će imati najviše e, pozitivnih učinaka na naše građanstvo. To je način na koji se može gledati. Imao sam priliku pogledati, e, doći u Kodivar prošle godine, vidjeti neke e, projekte koje ondje radi e, Europska unija sa partnerima iz Afrike i sa perspektive političke skupine ECR-a, to je mogućnost za stvaranja međusobno korisnih ekonomskih prilika E, raspravilo se recimo o poljoprivrednim e, proizvodima koji su u velikoj potražnji u Europskoj uniji. E, kolege su iz Afrike dali su primjere organskog uzgoja kave, čokolade koji stvaraju kodivarno radna mjesta kao i pozitivne poslovne odnose sa Europskom unijom. A drugi element e, ovog projekta jedan je o kojemu se često raspravljalo u ovom domu, a to je kako e, odgovoriti na e, faktore koji uzrokuju migracije, faktor odbijanja, faktor privlačenja koji uzrokuju migracije diljem svijeta, te ekonomski razvoj koji ljudima daje one stvari koje u većini dijela Europe se uzimaju zdravo za gotovo, a to, to je eh, onaj ekonomski preduvjet za uh, mogućnost života. Znači kada pogledamo recimo sporazum iz Kotonua i kako je budućnost u tim odnosima, važno je usredotočiti se na naš pristup, a potpora Ujedinjene kraljevine e, u Europskoj uniji ili izvan Europske unije je na razvijanju učinkovitih gospodarskih odnosa, a ne samo ekonomske pomoći. Hvala. Peter Kurz, izvolite. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, wir haben in Europa neben dem Hvala e, kolege. E, osim E, jačanja Europe i jedna ključna e, tema u Europi je i razvoj Afrike. To je jedno od ključnih područja kojima se bavi Europa, to je rekla i Komisija Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj, da do 2030. E, će se ulagati 1,5 milijardi u o, održivi razvoj Afrike. Sada zapravo sada jedna sedmina samo tog iznosa od omogućen omogućena. Treba uključiti privatni sektor, e, učinkovitost učinkovitije strategije za eh, odgovarajuće uključivanje zajednica u eh, razvojni projekt. Eh, govorilo se i o ovdje o aktivnostima lokalnih i regionalnih zajednica koje imaju veći učinak na politički, politička rješenja na terenu, tako da E, ta ekspertiza koja, koju imamo može se i razmjenjivati i eksportirati kao i e, recimo e, uključiti lokalne zajednice koje koje utječu na migracije također uključiti u, naš, u naše djelovanje i postići na taj način određene rezultate. Zato su lokalne zajednice jedan dionik koji bi se u ovom razvoju mogao uključiti u učinkovitiji razvoj e, i veću političku vidljivost i upravo je ovo dom koji bi mogao dati e, veliku naglasak na taj razvoj. Znamo posebice da sve ovo što se sada govori može biti samo početak za buduće e, snažnije financiranje i povezivanje lokalnih zajednica u razvojni e, projekt. Hvala, gospodin Franz Schausberger, predsjedniče. Kao predstavnik e, regije iz srednje Europe želio bih reći sljedeće. E, nisu samo zemlje sredozemlja, zemlje koje imaju određene odgovornosti, nego posebice zbog povijesnog razvoja cijela Europa ima odgovornost i za razvoj Afrike. Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija jedan je od dobrih primjera da Afrika uzima svoju budućnost učinkovito u svoje ruke i mi trebamo pomoći Africi dati im potporu da tu budućnost uzmu u vlastite ruke. No ono što je važno je i E, su i e, lokalna vijeća e, ovo vijeće teritorijalnih zajednica sada je dobar partner za nas koji radi na sličan način kao i odbor regija. Naime, razvojna politika ne bi trebala ispunjavati samo ekonomske ciljeve, nego jačati socijalne ciljeve, razvoj radnih mjesta, obrazovanje te produbljivanje i jačanje demokracije. Razvojna politika, dame i gospodo, nije e, odgovornost samo e, nacionalne razine, nego i lokalne i regionalne razine i vjerujem da ovdje upravo konkretna potpora regija i zajednica u Europe regijama e, u Africi je e, nešto što je važno jer bi onda pomoć mogla doći izravno tamo gdje je najviše potrebna, to su regije i zajednice i upravo ono što je gospodin e, Amić rekao odljev ruralnog stanovništva veliki je problem naravno i migracije. To su sve pitanja na kojima se može zajednički raditi. Također želim reći da je e, Afričko, da je austrijsko predsjedništvo organiziralo konferenciju na visokoj razini na kojoj su e, dogovoreni brojni ekonomski odnosi i investicijski projekti. To je jedan primjer suradnje. Hvala. se Subirija, izvolite. Ministro Jauna, president... Zahvaljujem. Brezia erabat murrizten laguntzeko premia larria dago gaur egun. Gu guziok interpelatzen gaituzten erronkak dira horiek. Eusko Ekonomski razvoj je prioritet e, i za iskorjenjivanje siromaštva. To su e, ciljevi kojima možemo svi djelovati i razvojna pomoć moći će pomoći u razvoju ovog trenda. Mi u Baski se posebice tružimo, trudimo jačati razvojne politike e, u, koje imaju šire utjecaje. 48 e, milijuna eura E, osigurano je za 90 projekata suradnje i 17 humanitarnih programa pomoći. E, te e, razvojna suradnja slijedi primjer decentralizirane suradnje. Dolazi do poslovanja, e, do povezivanja poslovnih subjekata koji uključuju i e, lokalne zajednice. A baskijsko civilno društvo ovdje igra ključnu ulogu jer je izravno povezano u, sa razvojem e, pomoći razvojne politike koje posebice uzimaju u obzir ekološku održivost, poštovanje ljudskih prava i jačanje ekonomskog stajališta lokalnih zajednica. Mi smo upravo sada napravili plan e, za suradnju do e, za sljedeće razdoblje koji će obuhvaćati odgovore na neke od e, izazova koji su pred nama, osigurati koherentnost politika te veću suradnju sa afričkim kontinentom i spremni smo e, surađivati i sa drugim e, e, vladama u Europi i u Africi. Gospodine Andres Jalda koji je posljednji današnji govornik u ovoj temi. Gospodine Jadla. Predsjedniče, želio bih ukazati na jednu važnu činjenicu a to je e, Savez gradonačelnika koji je e, u Europi e, već dobro utemeljene, imamo čak i instituciju veleposlanika u ovom kontekstu. Vidimo tu mogućnosti suradnje i sa gradovima u Africi. Nedavno sam bio u Keniji postigao sam e, e, vodio sam mnoge razgovore o napretku e, zajedničkim odnosima i razvojnoj suradnji. Postoji veliki internet sa afričke strane, a kolege iz europskih gradova i regija mogu u okviru sporazuma gradonačelnika ponuditi takvu suradnju i gradonačelnicima u Africi koji bi se mogli uključiti. Mislim da bi e, upravo ovakva suradnja e, posebice u energetskom području e, bila vrlo plodna i učinkovita te da bi se mogla dalje produbiti. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada pozivam gospodina ministra da reagira na ono što smo upravo čuli, ako to želi. Izvolite, ministre. Hvala lijepa. Za početak dopustite mi da zahvalim svim prisutnima i svima koji su se jutros javili za riječ. Ovo što smo čuli iz vaših usta zaista je e, lijepo čuti jer da odbor regija e, želi ojačati suradnju između lokalnih e, i regionalnih zajednica Europe i lokalnih i regionalnih zajednica iz Afrike. Suradnja već postoji, a kada sam jutros čuo da vi želite nastaviti surađivati i da želite stvarati nova partnerstva. Mislim da time samo jačate načelo solidarnosti, a danas smo upravo zbog toga ovdje okupljeni. Svijet u današnje vrijeme nije su pet kontinenata, to to je jedno jedna cjelina koja se nalazi na pet kontinenta, to su ljudi koji žive u gradovima, u regijama i kao što je netko od vas jutros rekao, moramo se bolje upoznati kako bismo naučili bolje surađivati. A partnerstvo koje je potpisano prije nekoliko godina između odbora regija i naše organizacije je jako važna i primjer je toga. Svake godine predstavnici lokalnih vlasti sjevera i juga se sastaju kako bi govorili o suradnji. Svake godine to su europske E, predstavnici europskih regionalnih i lokalnih vlasti koji odlaze u Afriku da vide što se napravilo na temelju decentralizirane suradnje, da vide dakle napredak, ali tamo gdje dolazi do kašnjenja da se vidi što sprečava da se projekti realiziraju. Sve to napravljeno je ne da bi se razvili teritoriji, već da E, muškarcima, ženama i djeci omogućuju da imaju bolje životne uvjete. Postoje teme koje su od velike važnosti. Zapošljavanje primjer. Primjerice naročito zapošljavanje mladih. I to je ono što je velika snaga afričkog kontinenta. Svi ovi mladi ljudi koji preko Sahare, dakle pustinje, pokušavaju preko sredozemlja doći u Europu, to je gubitak za afrički kontinent. Treba poboljšati pomoć, ali ne pomoć državama, već pomoć stanovnicima. A kako bi se doprlo do tih stanovnika, treba se obratiti lokalnim vlastima, jer lokalni izabrani predstavnici su oni koji su najbliži stanovnicima, najbliži ženama i mladima. Ako ta pomoć bude ciljana, onda ćemo uspjeti više od 50% stanovnika Afrike su žene i mladi. Ako dopremo do njih, ostvarit ćemo cilj. Dolazi do smjene i obnove generacija treba također stvoriti mogućnosti isto tako da se nosimo sa sadašnjim fenomenima i te ljude treba integrirati. Tu su fenomeni iz 19. i 20. stoljeća koji su postali u Europi, a danas do toga dolazi u Africi. Iskustva iz povijesti mogu nam omogućiti da zajedno stvorimo dobre uvjete kako bi problem migracija koji u današnje vrijeme prava pošast, da to ne bude poteškoća, već da to postane pozitivan element odnosa sjevera i juga. Gospodin Lopez govorio je o odličnoj ulozi gradova i da treba naglašavati saveze. To je jasno i e, to je zaista bitno. Gospodin David je govorio o tome kako stanovnici mogu od toga imati koristi? Drago mi je da Velika Britanija nastavlja dobro raditi tamo gdje prednjači u Africi. Gospodin Kurz, gospodin gospođa Birija, gospodin Jadler su svi rekli kako žele nastaviti i jačati to partnerstvo. To smo htjeli čuti, to smo od vas i to smo i čuli. Hvala vam na tome. Zaista se nadam da Decentralizirana suradnja koju poznaju neki može doći do većine kako bi se most koji želimo ostvariti između sjevera i juga ne bude nešto što će biti samo na nivou država jer gradska diplomacija može postaviti na regionalnoj i lokalnoj razini ona je važnija jer izravno dopire do stanovnika. Vi koji ste izabrani predstavnici sa e, sjevera i mi sa juga možemo surađivati i e, možemo nešto napraviti kako bismo se borili protiv klimatskih promjena, kako bi naša djeca i unuci živjeli u solidarnijem, sigurnijem svijetu, u svijetu koji ćemo ostaviti u baštinu budućim naraštajima. To će biti jedan bolji i pravičniji svijet. Hvala. Euh, Hvala vam gospodine ministre što ste tako aktivno sudjelovali u našoj raspravi. Potpisujem sve što ste rekli i to 200%. Nastavit ćemo sa suradnjom u godinama koje dolaze na učinkovit način i iznad svega održiv. Puno hvala. Dragi kolege, e, pred nama je još prilično dugačak program, moramo usvojiti tri mišljenja. Započet ćemo sada s mišljenjem o osmom akcijskom programu za okoliš. Izvjestitelj je kolega Kor Lamerc. Pozivam ga da nam se pridruži.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 Avant de donner la parole à notre rapporteur, je voudrais saluer la... Prije nego što dam riječ izvjestitelju, pozdravljam e, Euro eurozastupnicu gospođu Valean koja nam se pridružila i koja će sudjelovati u našoj raspravi. Hvala vam što ste došli. Uh, monsieur Lamers. Gospodin Lamerc ima riječ. Dank u voorzitter, waarde collega's. Zahvaljujem eh, predsjedniče, uvaženi kolege. Želim eh, pozdraviti i predsjednicu odbora za okoliš Europskog parlamenta, gospođo Valan. Doista mi je drago što ste eh, danas mogli prisustvovati našoj raspravi. Sada smo u jednoj eh, eh, predfazi novog eh, programa djelovanja za okoliš, klimu i energiju. Europski parlament dao je već svoje mišljenje o evaluaciji sedmog programa djelovanja za okoliš, ali sada idemo dalje. Europski parlament ima jednu dugu tradiciju formuliranja dugoročnih ciljeva za okolišnu i klimatsku politiku koja je pretočena u cijeli niz akcijskih planova takozvanih e, okolišnih e, programa. I osmi program djelovanja za okoliš e, o kojem govorimo danas stvoriti će temelj za pripremu i sljedećeg programa djelovanja. 40 godina ekološke politike u Europi postiglo je mnogo, ali došli smo sada u e, jednu fazu gdje još prostaje provesti E, neke od zaključenih djelovanja, ali neke od ciljevima nismo uspjeli postići. Tako da imamo takav implementacijski jaz. Naime, moramo uspostaviti neku ravnotežu između proizvodnje planova i provedbe onoga što je odlučeno, no naše mjere možda nisu dovoljno usmjerene na e, E, uravnoteživanje pretjerano konzumerističkog ponašanja što se ne da pomiriti sa načinom razmišljanja kako smo e, imali do sada. Trebamo jednu promjenu mišljenja, jednu tranziciju cijelog sustava i upravo tu moj prijedlog e, treba dati jedan cijeli niz poticaja za to. Prvo, naše aktivnosti moraju se premjestiti s rješavanja problema na rješavanje uzroka, na same korijene u kojima treba tražiti rješenja i također na nove oblike suradnje s industrijom, sa istraživačkim centrima i tako dalje. Nadalje moramo e, se koncentrirati na e, ključne prelazne modele, kružno gospodarstvo, promjene u načinu prehrane, energetsku tranziciju, jer stalnim e, nacinima razmišljanja nećemo moći krenuti dalje. E, mi trebamo podopirati tu promjenu novim e, politikama, ali i uskladiti naše politike za ovo novo djelovanje. Ciljeve održivih razvoja daju nam ovdje jedan odgovarajući okvir za to sljedeće tvrdnje je također da e, problemi političke e, usklađenosti i koherentnosti su takvi da e, da su okolišni problemi i ciljevi obično u sukobu sa ekonomskima. Tu treba uspostaviti mostove i usklađenost. Naime, zdravi život također je važno pitanje. Ljudi, priroda, društvo, tu su e, ključni pojmovi, e, a politike često nisu dovoljno multidisciplinarne u tom smislu. A sada kada e, govorimo o ključnoj stvari svog izvješća, teritorijalni pristup, politika orijentirana na teritorijalnu E, lokalnu e, razinu sa većom ulogom e, zajednica i gradova lokalne i regionalne razine koji su odgovorni za jedan veliki dio zagađenja, ali i za rješenja. Tu se neke zajednice znatno razlikuju E, gradovi imaju drugačije izazove sada, e, e, ruralna područja svoje izazove, znači nijedno rješenje za sve nije mogućnost za sve, nego svaka regija treba ići za onim ambicijama koje su i najbolje prikladne i stoga je i novi način razmišljanja sam po sebi već jedna vrsta prijelaza. Zahvaljujem na vrijednim i doprinosima. E, svih članova. Puno sam od toga uključio kako bih e, poboljšao tekst na, na najbolji mogući način. Posebice gospođi Heller e, zahvaljujem koja je posebice fokusirana na ciljeve održivog razvoja. To je također i meni važno kao jedna važna metoda da se postigne jedan sveobuhvatni način djelovanja. Dobro, ne treba, ne mogu sada ovdje prezentirati sve aspekte, no neke ključne stvari svakako jesam, tako da vjerujem da imam jedan dobar temelj e, za daljnji rad. Hvala na potpori koju ste mi ukazali. Također, e, jedan e, cijeli niz amandmana je podnesen, cijeli niz Eh, amandmana kolege koji mora nažalost otići nisam mogao prihvatiti eh, nisu se mogli uključiti možda u ovaj pristup izvješća, ali kolega je rekao da mu, kolega Bor je rekao da mu to više manje eh, razumije i da je suglasan s time. Hvala i stručnjacima na potporu izradi ovog izvješća. Mislim da e, naša e, politika e, okoliša mora biti u skladu sa novim izazovima s kojima se naše društvo suočava, a na lokalnoj razini moramo imati zdravi život i zdravi razvoj za sve. Hvala lijepo na ovom uvodnom izvješću, a sada mogu, mi je zadovoljstvo da mogu dati riječ predsjednici odbora za okoliš, e, javno zdravlje i zdravstvenu ispravnost hrane Europskog parlamenta zastupnici Jedini Valejan. Hvala lijepo. Zahvalila bih se osobito predsjedniku Karl-Heinz Lambercu na ljubaznom pozivu i izvjestitelju Karl Lambercu na njegovom radu i mišljenju samoinicijativnom susret osmom programu djelovanja za okoliš. Politika zaštita okoliša i ovaj plan mogu funkcionirati zajedno kao stvarni pristup na više razina, a tu je odbor regija ta potrebna sprega da se poveže sa nacionalnom dimenzijom. Ako pogledamo ključne komponente, bolja provedba zakonodavstva, bolje informacije dionicima o zaštiti okoliša, osnaženja održivosti gradova, postaje jasno da je maksimalno uključenje gradova i regija u ostvarenje naših ciljeva zaštite okoliša važno. Zbog toga mi je drago što mogu sudjelovati na ovoj raspravi o budućnosti programa djelovanja za okoliš za razdoblje nakon 2020. godine. Neki komentatori vole kritizirati europsko donošenje odluka Europsko zakonodavstvo i politike mogu biti otporne na promjene ali potrebna je određena razina predvidljivosti i mogućnosti izgradnje kvalitetne analize toga što trebamo promijeniti, a što ostaviti kako jest. Prije nego što pogledamo budućnost programa djelovanja za okoliš, osvrnula bih se na ono što smo naučili iz trenutnog programa. Svoje komentare bih tu temeljila na činjenici da odbor Envi kojim ja predsjedam je već 2017. pokrenuo svoju vlastitu srednjoročnu reviziju provedbe ovog programa. Procijenili smo postojeće nedostatke kako bismo ih ispravili, ispravili putanju programa i vidjeli kojim aspektima bismo se trebali bolje pozabaviti u nadolazećem programu. Ključne točke naše procjene bile su sljedeće. E, pojedini instrumenti politika u ovom programu su ograničeni, a posljedica toga je da ostvarenje različitih ciljeva i rezultati su mješoviti u određenim područjima i nezadovoljavajući područja koje se čine najproblematičnijim što se tiče provedbe relevantnog zakonodavstva su biološka raznolikost, gospodarenje otpadom, kvaliteta zraka i buka. Financiranje kako na europskoj tako na nacionalnoj razini i dalje je nedostatno što se tiče stvarnih potreba pozabavit ću se ovim temama jednom po jednom. Biološka raznolikost. Vjerujem da opadanje biološke raznolikosti je jedan, jedan od najvećih e, izazova našeg vremena. S obzirom na vrijednost biološke raznolikosti i doprinos zapravo ekosistema, ljudskom dobrostanju i ekonomskom prosperitetu, Zaštita bioraznolikosti bi trebala imati najveći politički značaj. Moramo se posvetiti trenutnim i to znatnim naporima u očuvanju biološke raznolikosti kako bismo ispunili svoje mete i ciljeve. A priopćenje komisije o strategiji za bioekonomiju je jedan dobrodošao pokušaj da se naše nedostatke ovdje riješi, ali ne smije biti opterećen istim problemima koji utječu i na program djelovanja za okoliš EAP. Ne moram niti govoriti sljedeća tema koliko je važna kvaliteta zraka i naš pokušaj da ga učinimo čišćim, često kada nacionalne vlade zaostaju, vi ste prisiljeni preuzeti stvari u svoje ruke. Zdravlje naših građana je nešto što ne može čekati. E, važno je podsjetiti se da je ljudski danak što se tiče slabe kakvoće zraka gori nego za promet, prometne nesreće. I dakle, to je jedan od glavnih razloga preuranjene smrti u Europi preko 400 tisuća preuranjenih smrti svake godine. Posljedica je toga. Dakle, postoji hitna potreba poboljšanje kvalitete zraka u Europi kroz punu provedbu standarda za kakvoću zraka koje su dogovorile države članice i Europski parlament prije više od 10 godina. Još jedno područje gdje je moguće poboljšanje je koherentnost, dosljednost sa drugim programima. Dakle, ne trebamo se samo pobrinuti da su ovakvi programi provedeni na odgovarajući način, već i da budu dosljedni u skladu sa jednom dugoročnom vizijom na europskoj i međunarodnoj razini, primjerice europskim semestrom, agendom 2030, ciljevima održivog razvoja i obvezama preuzetima na konferenciji stranaka potpisnica COP i drugim strategijama i politikama. Primjerice, sektor koji je ključan i za okoliš i klimu je transportni sektor. Emisije CO2 iz tog sektora neprestano rastu i dovode u pitanje ostvarenja koja su drugdje ostvarena. Između 2017. i 2018. komisija je izdala preko 12 zakonodavnih prijedloga da se svi modaliteti transportnog sektora pokrenu u smjeru čiste mobilnosti sa ciljem da se to ostvari do sredine stoljeća. 37,5% CO2 emisija za nova automobila je velik uspjeh, 31% također za dostavna vozila do 2030. To je cilj pred nama i trenutno radimo na pregovorima, dovršavamo pregovore za emisije CO2 za kamione. Znatno smo dakle podigli razinu ambicije za oba dosija jer znamo da nam je potrebna i brzina i snažni ciljevi ne samo kako bi se zaštitio planet već kako bi naša industrija ostala konkurentna. Rad na čistim vozilima je globalni fenomen i naša industrija tu ne smije zaostajati. Što se pozitivnih ostvarenja tiče, parlament je istaknuo da EAP, program djelovanja za okoliš koji već desetljećima postoji i dalje predstavlja jedan valjan instrument za provođenje u praksu svih naših dugoročnih strategija što se tiče zaštita okoliša i klime. Dugoročne strategije trebalo bi biti strukturirane na, kroz nekoliko kraćih strategija koje je lakše provesti i nadzirati. Imajući ovo sve na umu, kratko bih se dotaknula konkretnih prijedloga za osmi program zaštite okoliša, odnosno djelovanja za okoliš. Prije svega, moramo jasnu poruku poslati komisiji da ne treba čekati pripremu osmog programa djelovanja za okoliš. Istina je da prethodni nije sadržavao odredbe za jednu srednjoročnu reviziju, no komisija tek sada dovršava svoju konačnu reviziju i, i rezultati će biti objavljeni u svibnju. Pripreme dakle za osmi program trebala bi već biti dobrano na putu, s obzirom da moramo imati program koji će biti operativan od 1. siječnja 2021. Drugo, program treba biti usredotočen i nadovezivati se i na druge politike. E, mora se nadići politika razmišljanja fragmentiranog u komisiji i nema svrhe imati jedan dobar program ukoliko se on učinkovito ne nadovezuje na druge prioritete. Treće, budući program ne samo da mora biti povezan s drugim programima, već i čvrsto utemeljen u naše dugoročne ciljeve. Pred nama je jedna teška rasprava o tome koji bi trebao biti odgovarajući dugoročni put za očuvanje okoliša. Mi smo se odlučili za dekarbonizaciju gospodarstva. Komisija je krajem prošle godine svoju dugoročnu strategiju objavila, a planira se sastaviti rezolucija u ožiku na plenarnoj za parlament, tako prije nego što parlament krene sa izbornim razdobljem. Četvrto, trebamo naše zajedničke aktivnosti na europskoj i podnacionalnoj razini kako bi europske članice tražile da ispune svoje zadatke. To su često uska grla zapravo koja stvaraju poteškoća u ostvarenjem rezultata i financiranjima politika i konačno trebamo bolju komunikaciju i preuzimanje vlasništva nad budućim programima jer mora biti jasno da je ovo program regija koji dolazi od regija, koji je usmjeren na regije. Za sada rasprave jesu obećavajuće, jer pokazuju se da ta podnacionalna razina Europske unije ne čeka nekog drugog da podigne razinu ambicija što se tiče zaštite okoliša, tako da pozdravljam ne samo ovo vaše mišljenje, već neprestanu budnost i doprinos na ovu temu. Hvala vam. Hvala vam lijepo. A sada otvaram raspravu o ovom mišljenju. Najprije ću dati riječ kolegici e, Ulrike Hiller. Hvala lijepo. Ja bih također zahvalila na sjajnoj suradnji. Unijeli smo određeni broj amandmana ovdje što se tiče suradnje i drago mi da su održivi razvojni ciljevi sada dovedeni u prvi plan. Slažem se i sa onim što ste rekli da povezujemo zaštitu okoliša i ciljeve održivog razvoja, tako da bih zahvalila na sjajnoj suradnji. Hvala, sada riječ ima kolega Robi Bivar. Hvala, zahvaljujem i gospođi Valen što je danas ovdje. Vjerujem da vaše prisustvo naglašava sjajnu suradnju koja postoji između parlamenta i odbora regija, osobito što se tiče pitanja zaštite okoliša. Čestitao bih Također korulame su na sjajnom mišljenju o osmom programu djelovanja za okoliš. Mislim da je to vrlo važno što se tiče zaštite prirode, zaštite okoliša. Imali smo vrlo kvalitetnu suradnju s parlamentom do sada Zaštita okoliša, gubitak biološke raznolikosti teme su koje su važne velikom broju građana, moramo uhvatiti korak sa time i dati rezultate u tim područjima. Vrlo je dobro što su mladi snažno motivirani na tu temu i svjesni ovih tema, a mi kao političari moramo doprinijeti pronalaženju rješenja osobito na lokalnoj i regionalnoj razini gdje imamo cijeli niz mogućnosti za poduzeti određene aktivnosti, bilo to teme koje se tiču gubitka biološke raznolikosti, uništenja prirodnih staništa, zagađenja, onečišćenja dalje. Govorili ste već o onečišćenju zraka, tla i zahvaljujem što ste preuzeli bavljenje tom temom zagađenja svjetlom. Zagađenje svjetlom je također razlog iz kojeg gubimo velik broj životinskih vrsta. Hvala vam na vašem prisustvu, gospođo Valean, i radim se i budućoj dobroj suradnji s Europskim parlamentom. E, kolegica, to se također javlja za riječ, pa E, i sada dajem riječ. Dolazim iz Finske, iz Espoa i predsjednica sam vijeća za održivi razvoj ondje. Sada sam nominirana za pripremiti jedno izvješće o održivim razvojnim ciljevima. 17 ciljeva treba biti provedena do 2030. kao što svi dobro znamo. I nadam se da u osmom programu djelovanja za okoliš ćemo raditi u suradnji sa održivim razvojnim ciljevima i pozvala bih sve gradove, sve regije na provedbu ovih važnih ciljeva u svojim područjima. Ova dva koncepta vrlo su važni alati za borbu protiv klimatskih promjena i zbog toga svaki oblik suradnje različitih upravnih razina građana i poduzeća je vrlo važan. Hvala puno na ovom vrlo kvalitetnom mišljenju i današnjoj raspravi. Hvala lijepa. E, mislim da se nitko drugi e, ne želi javiti za riječ na temu opće rasprave pa ću sada dati riječ kako našem izvjestitelju, tako i izvjestitelj, e, zastupnici iz Europskog parlamenta. Hvala sadržajno, nemam baš puno toga za dodati onome što su rekli članovi. Mogu samo zahvaliti na odličnoj suradnji i u izradi radnog dokumenta i na radu u odboru. Hvala na svim pozitivnim e, reakcijama i danas na ovu konačnu verziju izvješća. Evo samo kratko da se osvrnem na ono što rekla gospođa Valean e, koja je otišla, koja je e, govorila o nekim detaljima preporuka mojeg izvješća. Naime, činjenica da je europska politika pretočena u zakonodavstvo na europskoj razini, ali ne uspije doći uvijek do lokalne razine. Dakle, kada kažete da, da se ciljevi ne postižu uvijek, možda je to čak i a, preblago rečeno i upravo je to razlog zašto se zalažem za ovu integriranu politiku. Naime, ne, treba mijenjati razinu zakonodavstva, niti e, samo zakonodavstvo, taj cijeli aki svakako jest e, temelj, međutim e, treba i lokalnoj razini dati mogućnost da podigne ljestvicu i na vlastitu, u vlastitoj vlastitom okruženju. Hvala gospođi Ivana što je govorila o, o ovom e, više integriranom e, pristupu i teritorijalnom pristupu. Znači radilo se o evaluaciji sedmog e, programa djelovanja, sljedeći program je tu blizu, uskoro će biti donesen. I čuo sam od predstavnika komisije da su više manje zadovoljni s izvješćem jer se i ova promjena razmišljanja e, dopire i do komisije. Komisija sada znade da treba nastupati isto drugačije. Hvala. zastupnica riječ. Hvala. Dakle, Tijekom ovog saziva ćemo još imati priliku održati jedno razmjeno mišljenja. Za sada bih željela zahvaliti odboru regije na proaktivnom pristupu ovoj politiki i konstruktivnim odnosima i suradnji sa odborom Europskog parlamenta ENVI i potaknula bih vas da zadržite isti takav pristup sa nadolazećim zastupnicima Europskog parlamenta koji će predstavljati sljedeći saziv. Ove su teme od velike važnosti za sve nas, a i na vama je da zajedno s parlamentom pobjedimo u ovoj borbi za zdravu i kvalitetnu okolinu. Hvala vam i sretno u budućem radu. Thank you very much. Hvala vama. Prelazimo sada na raspravu o amandmanima. Najprije amandman prvi izvjestitelja kojim se zamjenjuju amandmani prvi, drugi i treći. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman broj četiri. Tko je za? Protiv?

E, zaključujem glasanje. E, amandman se odbija. Amandman peti izvjestitelja kojim se zamjenjuju amandmani peti, šesti i sedmi. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Prelazimo sada na osmi amandman. Tko je za? E, protiv? usvaja se. Amandman deveti izvjestitelja zamjenjuje izvorni deveti amandman tko je za, protiv, usvaja se. A sada predlažem da zajedno glasamo o amandmanima 10. i 11. tko je za, protiv, usvajaju se. Amandman 12. izvjestitelja sada. Tko je za, protiv, usvaja se. Amandman 13. izvjestitelja kojim se zamjenjuje amandmani 13., 14. i 15. koje za, protiv, usvajaju se. Sada amandman 16. tko je za, tko je protiv, usvaja se. Amandman 17. izvjestitelja kojim se zamjenjuju 17. 18. i 19. amandman tko je za, protiv, Usvaja se amandman 20 izvjestitelja kojim se zamjenjuje izvorni 20. amandman koji je za, protiv, usvaja se. Amandman 21. izvjestitelja kojim se zamjenjuje 21., 22. i 23. amandman koji je za, protiv, usvaja se. Predlažem sada da glasamo zajedno amandmanima 24. i 25. Tko je za? Protiv? Usvajaju se amandman 26. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 21. se ne razmatra. Njega je autor povukao. Sada amandmani 28. i 29. u kojima ćemo glasati zajedno. Više te javite. Izvolite, gospodine Diver. Htio sam samo htio kratko reći da su amandmani 28, 29 u kontekstu proširenja na otoke i e, mislim da u tom smislu možemo poduprijeti ove amandmane. Dakle, naš klub će to poduprijeti Hvala. Tko je za? Protiv? Usvajaju se. Amandman 29. Oprostite, amandman 30. Tko je za? protiv, usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Tko je protiv? Elektroničko glasanje. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Zaključujem glasanjem. Usvaja se. Amandman 33 izvjestiteljem kojim se zamjenjuje izvorni 33. amandman koji je za, protiv, usvaja se. Amandman 35 izvjestitelja kojim se zamjenjuju 35. Ne, oprostite, prebrzam sam. Amandman 34. sam preskočio. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Dakle, amandman 35. izvjestitelja kojim se zamijenju mani 35. 36. 37. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 41. A, izvjestelja kojim se zamjenjuje izvorni 41. amandman za protiv usvaja se 42. tko je za protiv, usvaja se. Četrdeset tri amandman izvjestitelja zamjenjuje izvorni četrdeset tri tko je za, protiv, usvaja se. 44. Tko je za? Protiv? Odbija se. pet Tko je za? Protiv? Usvaja se. 46. Tko je za? Protiv? Usvaja se. A sada glasanje o cijelom mišljenju. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mišljenje je jednoglasno usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. Dragi kolege, prelazimo sada na izvješće koje smo danas, e, od godina danas, jer jučer nismo uspjeli o njemu raspravljati, radi se o izvješću koji predstavlja, e, govori o racionalizaciji e, za uspostavljanje mreža u prometu, to je Deveta točka dnevnog reda, izvjestitelj nije ovdje i Remider će ga zamijeniti. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Gospodine izvjestitelju, izvolite. Uh, merci. Beste leden van het comité, ik vervang de heer Scheffer in verband met de installatie van de commissaris van de Koning in zijn... Evo, hvala vam. Uh, ja ovdje već smo govorili u Koteru o prijedlogu komisije o elektrifikaciji u okviru TNT projekta i e, također smo iznijeli prijedlog za pojednostavljenje projekata, to smo posebice naglasili. E, u mnogim e, zemljama članicama potrebno je eh, dati eh, kombinirane dozvole regijama, zatim trebamo pojednostaviti uopće postupak eh, odgovornosti u ovom pogledu. I na Kotoru je također još jednom upućeno da treba uključiti i lokalno i regionalno stanovništvo. Zahvaljujem. Izvolite, tko se javlja za raspravu. Demande parole, Dobro, za sada nitko nije tražio riječ, pa možemo odmah prijeći na amandman. Imamo ih ukupno dva. Glasat ćemo o prvom amandmanu. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman dva za? Protiv? Provjerit ćemo da elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i amandman je odbijen. Glasamo o cijelom mišljenju tko je za. Protiv. Suzdržani. Mišljenje je jednoglasno usvojeno. Čestitamo izvjestitelju i njegovom predstavniku danas. Nastavit ćemo sada sa svojim dnevnim redom. Dakle, dolazimo sada do posljednjeg mišljenja kolega Fernando Lopez Mires digitalizacija zdravstvenog sektora. I prije smo imali već samo inicijativna mišljenja kojima smo se bavili, pa ćemo zamoliti našeg izvjestitelja da nam se pridruži. Monsieur le rapporteur, c'est bien volontiers que je vous euh, donne... Dakle, sa zadovoljstvom vam dajem riječ izvjestitelju. Hvala kolege, došlo do znatnog napretka u društvu, što svakako vrijedi za očekivano trajanje života. No to uz sebe povlači određene izazove, sve veće kronične bolesti, sve starije stanovništvo i potreba razvijanja novih modela zdravstvene skrbi koji bi bili više usredotočeni na pacijente i održivili. Želimo osigurati pošten pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama svima, a za to nam je potrebna digitalna transformacija zdravstvenog sektora. Taj izazov moći ćemo ispuniti samo ako imamo učinkovitije instrumente Digitalizacija će također omogućiti bolje iskorištavanje novih tehnologija, poboljšavanje prevencije, dijagnoza, liječenja kao i bolje korištenje podataka iz zdravstvenog sektora. Naše dakle mišljenje bavi se digitalizacijom zdravstva, tražimo od komisije da pruži podršku državama članicama kako bismo se pobrinuli da ovaj proces transformacije bude koordiniran. Također tražimo od država članica i regija da posvijeste svoju značajnu ulogu u ispunjavanju ovog zajedničkog cilja. Dokument se usredotočuje na zaštitu podataka za europske pacijente, što je ključno. Želimo da naši pacijenti mogu pristupiti zdravstvenim podacima, ali isto tako da se stvori infrastruktura za prekograničnu razmjenu podataka sa sigurnim pristupom bazama podataka. To je također važno i za istraživačke svrhe. Dakle, digitalizacija može poboljšati i pristup i održivost kako za sisteme socijalne zaštite, tako za zdravstvene sisteme. Zaštita podataka još jednom je od ključnog značaja. Europska komisija je bila vrlo aktivna u koordinaciji država članica u toj digitalnoj transformaciji, a postoje i preporuke Europske komisije za elektroničku razmjenu podataka, odnosno format u kojem se to čini, što je jučer izloženo i što mi podržavamo. No u svom mišljenju mi idemo i korak dalje mi tražimo elektroničke zdravstvene lječničke kartone i siguran pristup njima diljem Europe. Prevencija, dijagnoza, liječenje, istraživanje moraju biti unaprijeđeni i predlažemo da Europska komisija istraži mogućnost genetičkih studija koje se iz kliničkih razloga provode na europskim pacijentima Dakle, da uključe jednu jedinstvenu identifikaciju kako bi pacijenti kasnije mogli sami pristupiti svojim podacima. Ukratko, tražimo od komisije, država članica i regija da zajednički rade kako bi se uspješno ostvarila digitalizacija zdravstvenog sektora. Na taj način smatramo da će kvaliteta života milijuna ljudi biti poboljšana. Za kraj bih samo izrazio zahvalnost e, na svoj potpori odboru regija, također e, tajništvu povjerenstva nad predsjedništvu, tajništvu, svim članovima povjerenstva. E, prihvatio sam sve predložene amandmane jer smatram da su poboljšali izvorni tekst. Hvala. Hvala, otvorit ću sada riječ za raspravu. Prvi na, mom popisu je zastupnika. Hvala predsjedniče. Prije svega mogu li zahvaliti gospodinu Lopez Mirasu na ovom mišljenju. E, kada govorimo o digitalizaciji u zdravstvenom sektoru, naravno potrebna je i obrazovanje i senzibilizacija kako bi se dalje krenulo u ovom smjeru. Želim naime reći da informacije o digitalnim e, medijima danas doprinose jačanju i zdravlja i zdravog i širenju zdravog načina života. E, postoje danas brojni digitalni mediji koji su uključeni, no e, da, da podatke treba moći e, i provjeriti. A što je s kliničkim podacima pacijenata? Sigurnost i zaštita podataka svakako su važna tema jer pacijent je zapravo vlasnik tih podataka, a ne e, neka uprava ili država i na nacionalnoj europskoj razini zaštita tih podataka je važna. Ne smijemo zaboraviti da bilo gdje ovdje u Briselu ili bilo gdje drugi u EU se svako od nas može razboliti. Zato bi bilo važno da naši, e, da naši medicinski i zdravstveni e, dokumenti kad oni budu dostupni. To bi bilo jako dobro. No, što se tiče genetičkih e, podataka koji se mogu iskoristiti za daljnji razvoj zdravstva, to svakako je zanimljivo područje i digitalno, e, digitalizacija u ovom sektoru e, bi e, mogla biti korisna, ali treba jako paziti na podatke pacijenata koji, koji pripadaju samim pacijentima moraju biti zaštićeni u privatnom i javnom zdravstvu. da radi Da, je bio izvrstan e, i e, kao sadržaj rasprava koje su prethodile. E, digitalizacija je naravno nužda kako bismo se mogli suočiti s problemima koje će imati zdravstveni sustav u budućnosti. Važno je surađivati i e, važno je, slažemo se apsolutno s ovim mišljenjem. Hvala lijepa, a sada ne vidim e, drugih kolega koji se javljaju za opću raspravu, pa ćemo prema tome početi glasati o amandmanima. Amandman prvi izvjestitelja kojim se zamjenjuje je izvorni amandman koji je za, protiv, usvaja se amandman 2, tko je za, protiv, usvaja se. Amandman treći, tko je za, protiv, usvaja se. Amandman četvrti izvjestitelja mijenja, zamjenjuje izvorni četvrti, tko je za, protiv, usvaja se. A sada ćemo glasati u mišljenju u cijelosti, tko je za, tko je protiv, suzdržani i jednoglasno smo izglasili ovo mišljenje. Čestitamo izvjestitelju i njegovim suradnicima. Hvala lijepa. Dragi kolege, dolazimo ovim do kraja plenarne sjednice. Moramo riješiti tek eh, par eh, stvari o kojima e, moramo odlučiti. Trebamo najprije glasati u popisu novih članova predsjedništva. Pretpostavljamo da prigovora nema. Prema tome, te su osobe imenovane u predsjedništvo. Imate ovdje i e, popis, informativni popis novih članova i zamjenika koji su imenovani. Razno, mislim da se nitko ne javlja pod točkom razno. Ovdje želim obavijestiti da će sljedeće plenarno sjednica se održati ovdje u Briselu 10. i 11. travnja. Nadam se da ćemo se ipak sastati 14. i 15. E, ožujka u Bukureštu na našem sastanku na vrhu. Nadam se da ćete vas tamo susresti u velikom broju i ujedno zahvaljujem svima na sudjelovanju.